Zapisnik sa jučerašnje sjednice je podijeljen. Ima li ikakvih komentara ili primjedbi? Čini se da ne. U tom slučaju taj zapisnik je usvojen. Imamo vijeće i Europsku komisiju koji će govoriti o programu rada nadolazećeg predsjedništva i premijerka Rumunjske ima riječ. Izvolite. Sunt onorată. Štovani gospodine predsjedniče parlamenta, štovane dame i gospodo, štovani predstavnik komisije, drago mi je što mogu kao premijerka se obratiti vama na današnji dan. Mi smo preuzeli rukovođenje Europskom unijom od e, Austrije na ovom mjestu želio bih još jednom zahvaliti austrijskom predsjedništvu, a istovremeno bih e, isto tako željela izraziti zahvalu E, i našim partnerima u Finskoj i u Hrvatskoj i strojnog predsjedništva. Zaista smo imali dobru koordinaciju, a isto tako smo izradili jedan zajednički radni program za idućih 18 mjeseci. Na prvom mjestu želim vam predstaviti prioritete u predsjedanju koje će odraditi Rumunjska i želim vam kazati kako mi gledamo na budućnost Evropske unije, što vode dame i gospoda, Europa je uvijek razumijevala da premosti mosti sve razlike i sve prepreke nakon teških vremena uvijek je Europa ponovno izranjala. A današnji projekt Europe u današnjem obliku doista jest utjecale su krize i na ovaj projekt Mnogo toga smo proživjeli. i Danas se ponovno nalazimo u jednom teškom e, iz, fazi izgradnje europskog evropske priče, ali svaka ta situacija može se vidjeti kao prilika upravo za jedan novi početak. I upravo iz ovog razloga želim vam kazati da po mome mišljenju da je upravo predsjedanje vijećem koje će preuzeti Rumunjska u idućih šest mjeseci, ne samo da je formalni karakter ovog događanja, već 500 milijuna europskih eh, građana očekuje upravo odgovor na pitanje, a kad je riječ eh, o budućnosti u kojoj žele vi živjeti i u kojoj žele vidjeti Europu. Iz tog razloga je važno da pokažemo europskim građanima kako europske institucije upravo rade za njih i u njihovu korist. A isto tako kako se upravo na taj način stvaraju rezultati koji će poboljšati njihov život i dati priliku za bolji pogled u budućnost. Prva etapa našeg predsjedanja vijećem bit će izuzetno intenzivna. Vrijeme će nam biti prekratko kad je reč o e, procesima odlučivanja zbog toga očekujem i vašu pomoć i potporu kako bi što više zakonodavnih predmeta i dosija prošlo i kroz Parlament koji se nalaze na našem dnevnom redu, te kako bismo isto tako mogli savladati sve izazove koje su pred nama. Naše gledanje spram europskog projekta strukturiran je na sljedeći način, a to je upravo kohezija kao zajednička vrijednost Europe u svim dimenzijama koje kohezija nudi, prvenstveno politička kohezija, a što ujedno znači i jedinstvo između država članica, gospodarska i teritorijalna kohezija, a što ujedno znači i različit e, stupnjevi razvoja u pojedinim regijama i državama članicama koje moramo premostiti, Socijalna kohezija, to je ujedno važno kad je riječ o četiri slobode zajedničkog tržišta Europske unije. Upravo tako gledamo i na pojam kohezije. Definiram ga upravo na taj način, a on bi trebao upravo biti i nešto što nadilazi naše tematske prioritete, koji se pak zasnivaju na četiri temeljne mjere. Europa konvergencije, Europa sigurnosti, Europa kao globalni akter i Europa zajedničkih vrijednosti. Europa konvergentnosti to je upravo i prvi stup mjera koje Rumunjska želi povesti kada je reč e, o predsjedanju vijeća, riječ je o rastu gospodarstva, socijalnom napretku, e, stvaranje, e, zapravo zaustavljanje razlika, povezivosti i isto tako održivosti. Jednako tako i unutarnje tržište jest najznačajniji doprinos Evropske unije koje je ujedno i srž i temelj ovog europskog projekta. Jedan od ciljeva rumunskog predsjedanja jest e, i zakonodavna agenda koja se treba unaprijediti, a kad je riječ o zajedničkom unutarnjem tržištu, što drugim riječima znači da moramo stvoriti okvir kako bi i zajedničko tržište bilo funkcionalnije nego do sada. Moramo isto tako uzeti u obzir i gospodarski, ali i e, isto tako inovativni aspekt, te isto tako tako gradimo konkurentnost na međunarodnoj razini. Ujedno možemo imati i ostvarivati gospodarski rast te stvarati nova radna mjesta. Mi ćemo se i dalje zalagati za digitalizaciju društva, prije svega kad je riječ o e, industrijskom sektoru Europa. Digitalna inicijativa je unaprijed e, već pripremilo prethodno predsjedanje, a isto tako je Austrija i Estonija su dali svoje značajne impulse. Mi ćemo s naše strane svakako znati e, kretati u smjeru koju su oni zacrtali. Također ćemo se usredotočiti i na razvoj kad je reč e, o svakako izgradnjom odnosa između istoka i zapada, sjevera i juga, te isto tako i poveznica svih vrsta kako bi upravo i četiri temeljne slobode bile još funkcionalnije, a isto tako kako bi gospodarstvo u Europi dobilo na konkurentnosti u svakom pogledu. Također i razina Dakle, i nerazvijena područja i razina u nerazvijenim područjima moramo pospješiti. Dugoročno gledano u industrijskoj politici puno treba ostvariti, ali jednako tako i energetska unija jest jedna od važnih tema koje moramo svakako uzeti u obzir. Te dvije teme bit će jako visoko na našem dnevnom redu tijekom predsjedanja. Drugi stup na kojem gradimo naše predsjedništvo jest Europa sigurnosti. Veliki su izazovi u pogledu sigurnosnih pitanja, riječ je o ugrožavanju i naših građana. Europska unija stoji pred čitavim nizim rizika i e, isto tako elemenata koje mogu ugroziti Europi, a koji ujedno znači ugrožavanje naših vrijednosti i našeg blagostanja u našim društvima. U takvom okruženju i u takvom svijetu koji se sve prše i brže razvija, izuzetno je važno da i građani budu sigurni i u virtualnom svijetu. Iz tog razloga moramo se poprenuti za tome da Europska unija može zauzeti e, svoj otpor kada je riječ o kibernetičkim napadima. E, Kiberprostor će biti preduvjet za bilo kakve nove projekte koje će se razvijati i koji su povezani isto tako i sa sigurnosti u informatičkom segmentu također e, bismo voljeli da se nastave pregovori, a isto tako i dogovore sve one inicijative koje se tiču migracijskih pitanja i migracijskih tijekova te svakako i vanjske granice moraju biti ojačane. Moramo se boriti protiv e, terorizma, sigurnost građana i u virtualnom prostoru mora nam biti na prvom mjestu. Ojačavanje i osnaživanje, te isto tako i proširenje europskog pravosuđa i isto tako suradnja u pravosuđu kako u građansko-pravnom sektoru, tako i kaznenom pravnom sektoru želimo održiva rješenja u svim onim područjima koji su povezani sa migracijama. Zalažemo se za bolju suradnju između e, zemalja podrijetla, tranzitnih zemalja, a isto tako kad je riječ o borbi protiv krijumčarenja ljudi. Treći stup na kojem Rumunjska gradi svoje predsjedanja i koji je jedan od naših najvažnijih ciljeva, naslovljavamo Europu kao globalnim igračem. Riječ je o čitavom nizu aktivnosti koje moraju biti pokrenute od zajedničkih obaveza koje preuzimamo, a sve to skupa je povezano sa globalnom strategijom za sigurnost i obranu, te isto tako i politiku u sigurnosnom i obrambenom sektoru. Naše kapacitete s tim u vezi moramo pojačavati, a to sve skupa se mora odvijati u bliskoj suradnji sa svim onim postupcima koji su povezani sa NATO-om. Svakako bismo istovremeno trebali sa velikom pozornošću e, gledati ono što se događa u neposrednom okruženju Europske unije. To pak je povezano sa politikom proširenja Europske unije. Deset godina nakon stupanja na snagu istočnog partnerstva, Doživljavamo i ovdje jedan izuzetan važni trenutak, prije svega i na Zapadnom Balkanu, moramo posvetiti nužnu pozornost i pažnju. Osim toga želimo da i obaveze Europske unije na međunarodnoj razini budu realizirani, a ovdje je riječ o nekoliko važnih aspekata, prije svega naši gospodarski interesi, s druge strane modernizacija e, multilateralnog trgovinskog sustava i proširenje naših e, trgovinskih sporazuma. Četvrti stup našeg predsjedanja čini Europu zajedničkih vrijednosti. Drugim riječima rečeno, politička kohezija u Europi mora se u svakom slučaju pospješiti, a za to bismo se zauzeli upravo za naše načela i naše vrijednosti koje nas sve skupa spajaju. Istovremeno moramo se itekako boriti protiv čitavog niza problema s kojima smo uočeni, a isto tako i društvo je suočeno sa rasizmom, netolerancijom, e, mržnja, u svakom smislu antisemitizam, a isto tako i govor mržnje. Želimo demokratsku Europsku uniju, zbog toga ćemo se zalagati za ravnopravni e, tretman koje isto tako teže i sve države članice, a i svi građani Europske unije. Ovo je izuzetno važna tematska cjelina kako bismo ponovno stvorili povjerenje građana u europski projekt. Opak Govorim iz eh, gledišta rumunskih građana koje ja zastupam kao premijerka, a isto tako možemo kazati da su i građani eh, Rumunjske zaista opredjeljeni eh, prema Europskoj uniji, ali prije svega u ovom trenucima kada se kritizira našu državu, a što bi Inače, bilo uobičajeno u nekim državama članicama eh, Rumunjska dobiva neke uvjete koje nisu nametnuti nekim drugim članicama. Rumunji mogu vidjeti da se ovdje radi o jednom drugačijem tretmanu. Naša država još uvijek se ne nalazi u šengenskom prostoru i u ovom trenutku želim se isto tako i kod predsjednika Junkera i kod predsjednika Tajanja zahvaliti na svim aktivnostima i potporu koje smo doživjeli kad je bila riječ o pristupu šengenskom području. Ja sam vam navela ove primjere iz eh, svoje države kako bi bilo jasno da neke odluke koje se donose na europskoj razini doista prema nekim državama članicama, a prije svega kad je riječ od građanima tih država zaista se mogu osjetiti i to je upravo odlučujuće kad je riječ o izgradnji povjerenja koje građani moraju izgrađivati prema Europskoj uniji. Kada god donosimo odluke, uvijek moramo imati na umu i same građane u državama članicama koji kasnije moraju e, na neki način osjetiti te posljedice koje se događaju. Moramo spriječiti u svakom slučaju da ne dođe do neravnopravnosti. Moramo konsolidirati zajedničke vrijednosti Europske unije. Obrazovanje i kultura su ključ budućnosti Europe individualno i za građane, ali isto tako gledano sveopći konsolidaciju europskog projekta kao takvoga. Iz ovog razloga potrebne su nova rješenja koja će i mlade generacije svakako uključiti u sve projekte na svim razinama, isto tako izgradnja jedne Europske unije koja je zasnovana na našim vrijednostima. Štovane dame i gospodo, mi smo zaista e, pri tome da pratimo što se događa u donjem domu Britanskog parlamenta. Brexit će svakako biti u središtu e, našeg predsjedanja. Mi ćemo isto tako vidjeti kako će se povijest Europske unije razvijati u budućnosti, ali moramo izvući pouke iz ove situacije u svibnju. Naša demokracija E, biti ujedno e, jedna transgranična suradnja najvećeg e, događanja, a to je izbor za novi Europski parlament u tom kontekstu. Svakako trebamo iskoristiti prigodu i priliku da svi oni koji vjeruju u Europu, da ovu priliku iskoristimo i da se zalažemo za Europu koja će biti ojačana i koja će se zalagati za temeljna načela i isto tako i za temeljni duh Europske unije. Vjerujem da je jedna ujedinjena, snažna Europa i jedna bolja Europa i vjerujem usto tako da sve ono što moramo očuvati pred našim građanima će biti očuvano i na globalnoj razini. Vjerujem u jednu evropsku Europu u kojoj će zaista i stvarne vrijednosti Evropske eh, unije će doći do punog izražaja, a kod građana bi svakako trebalo ostvariti isto tako i osjećaj pripadnosti. I to osjećaj pripadnosti Evropskoj uniji na svim područjima, bilo gospodarskom, bilo socijalnom, bilo kulturnom području, to je jedno i najbolje rješenje za budućnost europskog projekta. Hvala vam lijepa. Riječ ima potpredsjednik komisije, gospodin Ansip. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Poštovana gospođo premijerka, poštovane dame i gospodo. U ime predsjednika Junckera mogu izraziti zadovoljstvo što se nalazim ovdje na početku ovog povijesnog prvog predsjedanja Rumunjske vijećem. Kao i moja država Estonija i mnoge druge, Rumunjska je proslavila stogodišnjicu prošle godine. Bilo je to za nas sve vrijeme i trenutak da se prisjetimo prošlosti, no isto tako da sagledamo koliko smo daleko i dalek put uspjeli prevaliti u međuvremenu. Rumunjska je prevalila doista dalek put i sada se nalazi na zasluženom mjestu, a to je u srcu Europe. Nema boljeg simbola tog napretka od ovog predsjedanja, jer u sljedećih šest mjeseci Rumunjska će predvoditi vijećem u trenutku koji je doista povijestan za našu Uniju. Bio sam u Bukureštu prošlog tjedna zajedno sa svim kolegicama i kolegama iz Europske komisije kako bismo iz prve ruke se uvjerili u dobar stupanj pripremljenosti i entuzijazam naših rumunjskih kolega za zadaću koja leži pred njima. No, sa predsjedništvom uvijek dolaze i odgovornosti. Tim više što se nalazimo u vremenu e, promjene i izazova. Kao što je predsjednik Juncker više puta rekao, Europska Komisija vam stoji na raspolaganju i pripravna vas je podržati u svakom trenutku i u svakom koraku. Dakle, radit ćemo zajedno sa svim ustanovama i dionicima kako bismo se osigurali da sljedećih šest mjeseci bude produktivno, uspješno i da daju dodatni doprinos e, jedinstvu i solidarnosti. No, kao što možete računati na nas i mi računamo s vama. Računamo na vaše vodstvo i stabilnost. Računamo na vašu sposobnost da premostite razlike i izgradite konsenzus kako u svijetu i Europi, tako i kod kuće. Svako uspješno predsjedništvo najprije ovisi o nacionalnom jedinstvu i političkom konsenzusu. Ujedinjena fronta kod kuće pomoći će Ujedinjenoj Europi da kroči naprijed. Rumunjskoj je poznata snaga ujedinjenosti, možda i bolje nego drugima. Prilikom priprema za ulazak u Europsku uniju, cijela je zemlja zajedno radila kako bi se ostvario taj cilj i ispunili svi predpristupni kriteriji to nije bila zadaća u kojoj je bilo dovoljno samo staviti kvačice, već je to bio ogroman napor e, cjelokupne zemlje, konsolidirane mlade demokracije u jedinstvu e, demokracije, solidarnosti i zajedničkih vrijednosti. Te zajedničke vrijednosti, sloboda, demokracija, vladavina prava, to je ono za što se vaša država borila. I to su vrijednosti koje nikada ne mogu biti kompromitirane niti oslabljene nigdje u Europi. Svi mi moramo pokazati u sljedećih šest mjeseci, a isto tako i dalje u budućnosti da je tome tako. Poštovani kolega i kolegice, na početku sam rekao da sa predsjedništvom dolaze i odgovornosti za sve naše građane. To će biti zadaća Rumunjske u sljedećih šest mjeseci. Biće to teže nego inače, jer je 242 prijedloga komisije oko kojih se suzakonodavci tek trebaju dogovoriti. I imat ćemo jedan vrlo kratki vremenski rok da e, što veći broj tih prijedloga privedemo ciljnoj ravnini prije e, travnja i početka kampanje za izbore za Europski parlament. Velik broj od tih 242 prijedloga ulaze u samu srž onoga što je e, važno od Brexita, pripremljenosti za migracije i pravila za i politike azila Europske unije. Po mom mišljenju, digitalno jedinstveno tržište, sedam od 30 prijedloga koje smo dali još uvijek dakle e, čekaju dogovor. To su pitanja koja doista čine razliku u svakodnevnom životu naših građana. Riječ je o tome da olakšamo kupnju i prodaju putem interneta preko granica, da osiguramo pravo na e-privatnost, a da se istodobno zaštitimo od e, kiberkriminala. O tome da imamo korporativna pravila koja su primjerena 21. stoljeću. Ulozi su visoke u digitalnom svijetu i širom e, svijeta to stoji, a osobito kad je riječ o stvarnom napretku u kontekstu sljedećeg dugoročnog proračuna Europske unije. Ne radi se samo o brojkama i o decimalnom zarezu, već o tome da odlučimo kakvu uniju želimo sutra imati. Naša, to je naša budućnost izražena brojkama. Rasprava o proračunu zapravo je rasprava kojom želimo pokazati građanima Europske unije da smo spremni uzeti svoju sudbinu u svoje ruke. Kada se 9. svibnja čelnici sa, nađu u Sibiju u Rumunjskoj, e, morat ćemo e, pretočiti u riječi tu viziju jedne suverenije, demokratičnije, snažnije unije budućnosti. Neće biti bolje poruke za europljane koji budu izlazili na izbore samo kasnije, samo nekoliko tjedana kasnije. Osobito pri tome mislim na one koji će po prvi puta sudjelovati u izborima. Bilo na istoku ili na zapadu, na sjeveru ili na jugu. Ti mladi ljudi imaju mnogo toga zajedničkog. Oni žele jednu svjetliju i perspektivniju budućnost za sebe i žele uniju koja diše punim plućima kako na istoku, tako na zapadu i koja ujedinjuje ljude iz svih krajeva Europe. Moramo im pružiti ruku, moramo im pokazati da će njihova unija ispuniti njihove E, težnje. To je zadaća koja stoji pred ovim rumunjskim predsjedništvom. I svi smo uz vas kako bismo pomogli da se to ostvari. Hvala vam lijepa. Thank you very much. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče komisije. A sada u ime klubova zastupnika, najprije u ime Pučena, gospodin Stolojad, izvolite. Hvala lijepa, predsjedniče. Želim vam, e, premijerko, dobrodošlicu ovdje u Europski parlament. Predsjedanje institucijama Europske unije je izuzetno važna zadaća. Svi mi vam želimo mnogo sreće da to predsjedanje bude uspješno. Nekoliko je vrlo teških dosjea kad je riječ o pregovorima sa vijeću o e, transportu, mobilnosti i oko četrdesetak izvješća koja se odnose na višegodišnji financijski okvir od 2021. do 2027. i još mnogo drugih. Rješenja do kojeg dođemo za te spise oblikovat će budućnost Europske unije u nadolazećim godinama. No kao što vam je dobro poznato, veliki broj novih ministara u vašem kabinetu koji nemaju mnogo iskustva s pregovorima u kontekstu europskih institucija. I zbog toga bih htio da vi zatražite od tih ministara da se drže preporuka, slijede preporuke stručnjaka iz rumunjskog predsjedništva koji su dobro upoznati sa tim spisima. I s pravom vi ste i sami izrazili zabrinutost da će da države članice na istoku Europske unije ne smiju biti ostavljene po strani. Rumunjska danas nije članicom šengenskog prostora, niti je članicom eurozone, što znači da naša država nije u potpunosti integrirana u Europskoj uniji kao Predsjednik Juncker je e, rekao da je Rumunjska spremna i da će podržati ulazak Rumunjske u šengenski prostor, no to samo po sebi nije dovoljno. Kao premijerka vi imate dužnost u ime cijele Rumunjske, u ime poslovnog sektora u Rumunjskoj u što kraćem roku sastati se sa francuskim i nizozemskim premijerima i sa njemačkim i austrijskim kancelarima te ih uvjeriti da Rumunjska jest vrijedna i jest spremna pridružiti se šengenskom prostoru. U Nizozemskoj, odnosno u Nizozemskoj se trebate obratiti e, Nizozemskom parlamentu, no bez čelnika oba doma rumunjskog parlamenta koji zbog nama svima dobro poznatih razloga su izgubili vjerodostojnost. Kao čelnica e, povjerenstva koje je radilo na pripremi za ulazak e, u eurozonu obavili ste mnogo posla, no htjeli bismo čuti uskoro riječi o konkretnim napred, znači, konkretnom napretku, a u međuvremenu vam želimo mnogo uspjeha u predsjedanju Europskom unijom. Hvala. A sada u ime socijalista riječ ima gospodin Udo Bulman. Poštovana premijerko, draga Violika, dobrodošla u Europski parlament i čestitke na početku ovoga prvog rumunjskog predsjedanja. Iskazujemo počast vašoj predanosti Europskoj uniji. Kao bivšu kolegicu cijenimo vas i uvjerili smo ste da ste dokazana europejka i to vidimo kao dobrim temeljem za suradnju sa ovim predsjedništvom s obzirom na zadaće koje leže pred nama, na koje ste se i sami osvrnuli, te na ozbiljno i teško stanje u brojnim područjima javnih politika. Sa zanimanjem sam vas poslušao da govorite o e, društvenoj koheziji, regionalnoj koheziji, e, da ste naglasili da je to horizontalno pitanje. Te ideja o organiziranju novog načina i novog modela konvergencije u Europi e, ide i zalazi u samu srž pitanja kojim se moramo baviti. Ovo situacija u Londonu svjedoči tome koliko je zapravo potrebno nastaviti raditi na tome. Vidjet ćemo kakva će odluka biti večeras. E, međunarodna tržišta novca, pitanje i politika oporezivanja, to su stvari kojima se moramo pozabaviti, a pitanje migracije je jedno od najvažnijih u svemu tome. Dopustite da vas i pohvalim, da vam iskaz, iskažem počest jer ste odlučili tijekom božićnih e, praznika se pridružiti onima koji pružaju pomoć u sredozemlju, koji pomažu spasiti, spašavati živote e, umjesto da okrenu leđa onome što se e, događa. Dakle, dobrodošli u klub onih koji pomažu. Dozvolite da upozorim da imamo poteškoće o kojima moramo prozboriti. Doista postoje neki elementi koji nas zabrinjavaju. Mnoštvo u pravosudnom sustavu u Rumunjskoj se mora reformirati korupcija, se mora suzbiti, a kad je riječ o modernoj Europi, kada imamo situaciju u Europi da tajne službe imaju utjecaj i na sudstvo i pravosuđe i da državno odvjetništvo, onda to ne možemo prihvatiti, što štovane dame i gospodo to ovdje izgovaram, ali trebao bih to svakako e, prozboriti o tome s vašim predsjednikom, jer tu upravo su ingerencije njegove kad je reč o tajnim službama. Komisiji mogu pak reći da e, molimo da se ipak imenuju stvari, da se jasno e, sve skupa navede, sve ono što treba reći. Ako u vašoj zemlji, a sada ću govoriti o stvarima koje se na neki način iza leđa drugima izgovaraju, to ne želim činiti, ali ako u vašoj državi postoje nepravednosti protiv ljudi koji su bili nepravedno osuđivani, koja To se mora razjasniti, međutim, ne može to biti opća amnestija, jer pravo i nepravda ne može biti u istom, eh, u istom, u iste košari. Ali stvorite pravnu državu gdje god je to potrebno. Znam da vi to želite i želim vas ohrabriti u tome da to učinite jer vi ćete biti časna eh, isto tako i u vašem predsjedanju, a isto tako Europa će biti s vama u tom trenutku. Što se tiče pravne države, to je postignuće europskog društva koji treba zaštititi građane Europe, koji osigurava slobode, spram države, a isto tako e, o prevlast koju e, ne treba to biti. Preko 150 godina e, socijaldemokracija osnovana na ovim načelama, a isto tako želimo ovo zastupati gdje god je to ugroženo. Pravna država, međutim, nije toljaga pred političkim takmičnima, odnosno političkim oponentima i to moramo svugdje poštivati na svim razinama i u sva vremena. Gospođa premijerka, vi ste vrlo, vrlo hrabra žena, to doista znam i vaša volja za reformom može biti izuzetno dobra podloga u idućih šest mjeseci, a to je na plodna suradnja. Želim vam nešto reći, svi oni koji sve žele znati najbolje. Prije svega, kad je riječ o svima onima iz Evropske pučke stranke, ako postoje ovih dana država u kojem se ponovno zatvaraju univerziteti, i to nikad se nije prije fašizma dogodilo. Ako to postoje, isto tako država u kojima se potrivaju prava e, samih novinara i nema slobode govora, onda molimo da počistite pred vlastitim pragom i ako nemate e, hrabrosti to kazati gospodinu Orbanu sve ono što želite, nemojte vaše cipele čistiti pred e, ovim predsjedništvom i predsjedanjem vijećem, jer to nije dobar odnos prema političkim odnosima Europe i gospodinu Junkeru sam to kazao pokazao, on je to dobro inscenirao, međutim to želim ovdje svakako istaknuti. A nome del gruppo dei conservatori la parola u ime kluba europskih konzervativaca i reformista Helga Stevens, izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, premijerko, najprije toplu dobrodošlicu rumunjskom predsjedništvu. Šest mjeseci je vrlo kratko vrijeme za raspravu i pregovore i zbog tog razloga je važno da svi vučemo u istom smjeru, da radimo zajedno sa dva preostala dijela na dolazeće trojke. Za rumunjsko predsjedništvo proširenje će biti ključni prioritet i po prvi puta u mnogo godina Europska unija govori od 2018. o ambiciji daljnjeg proširenja. Ako se nastavi e, s reformama, šest je država Zapadnog Balkana za koje e, želimo da se oko 2025. pridruže Europskoj uniji. No, bilo bi najbolje za Europsku uniju da prije toga pospremi svoju kuću, uvede reda. Tu prije svega mislim na Brexit i na sve veće nezadovoljstvo europskih građana otvorenim granicama, odnosno e, takvom politikom migracije koja otvara vrata svima. Dakle, suzbijanje nezakonite migracije je prioritet i mislim da trebamo prijeći na australski model kako bismo obeshrabrili nezakoniti ulazak. Mislim da se slažete sa mnom i da to se mora vidjeti u pregovorima e, kad je riječ o stečevini u pogledu politike azila. U ime Saveza liberala i demokrata riječ ima gospodin Verhofstadt. Zahvaljujem. E, vaša zemlja preuzima predsjedništvo u doista ključnom trenutku neposredno pred europske izbore E, tu je paket za mobilnost, dovršenje bankovne unije, zatim popravak dublinskog sustava, višegodišnji financijski okvir i tu trebamo postići sporazum i zatim postupak po članku sedmom protiv poljske vlade i postupak protiv Orbana koji je pokrenuo ovaj parlament. Mnogo toga je pred vama i ono što se nadam za vas i za vaše predsjednice predsjedništvo jest da vi nećete biti treći predmet na temelju članka sedmog. Nadam se da nećemo imati postupak protiv rumunjske vlade. Moj je dojam da u ovome trenutku niste daleko od toga s obzirom da neprekidno ignorirate mišljenje Venecijanske komisije sa svoja dva zakonodavna akta u kojima raspravlja rumunjski parlament. Kada sam bio sa dvoje kolega u e, Bukureštu, razgovarao sam sa predsjednikom parlamenta i on je branio te zakonodavne akte i stav vaše većine jer je rekao da je vladavina prava pitanje koje potpada pod subsidijarnost. Pa ja vam mogu reći da mnogo toga potpada pod subsidijarnost u Europskoj uniji, ali vladavina prava svakako ne. To nije pitanje na koje se odnosi pravilo subsidijarnosti. Istoga dana susreo sam se sa gospodinom Terećanom i on mi je obećao kako će vaša vlada i obje stranke koje sudjeluju u većinskoj vladi promijeniti taj prijedlog i kako će on biti u potpunosti u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Nadalje, on se sa mnom složio da kada se naprave te promjene zakonodavnih prijedloga, da će ti prijedlozi biti ponovno poslani Venecijanskoj komisiji kako bi ona dala svoje drugo mišljenje. Riječ je o izmjenama kaznenog zakona, o izmjenama zakona o ne E, vladinim organizacijama te o izmjenama e, kazneno-pravnog postupka. No, moram reći da niti jedno od tih obećanja nije održano. Upravo suprotno, vaša vlada nastavlja ići putem loše prakse drugih vlada, poput Orbanove vlade i vlade Kačinskog i zanima me je li točno ono što čitam u novinama, a to je da namjeravate te usvojiti zakon kojim će se amnestirati oni koji su optuženi za korupciju, što znači da bi te velike ribe, da ih tako nazovemo, ostale izvan dosega sudova. Dakle, jednu stvar vam moram reći, a to je da moj klub zastupnika neće ići na izbore s takvim partnerima. Mi želimo one demokratske stranke i snage koje žele počistiti situaciju u svojoj zemlji i boriti se protiv korupcije. Ovo nije kritika Rumunjske kao države, niti rumunjskih e, građana. Ovo je kritika e, nekoliko političkih praksi vaše većinske vlade i mislim da mogu izraziti kritiku e, prema toj i takvoj praksi. Ja sam e, počasni državljanin Rumunjske i dobio sam tu čast nakon što sam se zalagao za interese e, Rumunjske e, tada je bila riječ o tome da se smanje glasačka prava Rumunjske kao tek jedne od europskih zemalja. To je bila čista diskriminacija i e, uspjeli smo ostvariti ono što je bilo potrebno ostvariti za Rumunjsku, a to je da ima ista e, glasačka prava kao i svi drugi. Dakle, nemojte ovo što govorim smatrati kritikom. E, riječ je o tome da se morate boriti, biti prava premijerka svoje zemlje, prekinuti sa ovakvom prošlošću i pokazati kako nema kompromisa kada je riječ o korupciji. Hvala vam lijepo. A sada u ime zelenih e, gospođa Keller. Izvolite. E, dobar vam dan, gospođo premijerko, dobar dan čitavom predsjedništvu. Predsjedništvo je uvijek trenutak kada jedna zemlja može pokazati što može, kada nas može sve impresionirati svojim vještinama, vještinama vaše zemlje i vaše vlade. Predsjedništvo doista ima ključnu zadaću u našim međuinstitucionalnim odnosima. Međutim, predsjedanje je također i vrijeme kada se zemlja nalazi pod lupom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 to je trenutak kada ćemo se osobito pozabaviti rumunjskom vladom, a ono što smo do sada vidjeli kod nas izaziva određenu zabrinutost. Znamo da je Rumunjska srušila diktaturu koju je trpila dugi niz godina i e, nakon pridruživanja Europskoj uniji Rumunjska je postigla veliki uspjeh, osobito kad je riječ o borbi protiv korupcije. Svi se moramo ponositi tim postignutima postignućima rumunjskoga naroda. U današnje vrijeme tisuće ljudi u Rumunjskoj izlaze na ulice i traže građanske slobode i vladavinu prava, ali problem je u tome što ih nitko ne čuje. Umjesto e, toga vlada organizira pritisak na građanske slobode i predloženi zakon će zapravo legalizirati e, korupciju. Tako će to de facto izgledati predsjedništvo mora predvoditi dobrim primjerom i mora biti vjerodostojno. Vi još uvijek imate vremena da postavite taj dobar primjer koji nam je u Europi potreban, ali e, vrijeme dakako istječe. E, ovo vrijeme vašeg predsjedanja puno je izazova. Imamo Brexit do kojeg bi moglo doći, dakako imamo i europske izbore i odlično je da ste isplanirali sastanak predsjednika država i vlada vlada u svibnju, no kako bi taj sastanak bio uspješan, iznimno je važno da riješimo neka od ključnih pitanja koja u Europi imamo. Kako ćemo prijeći na gospodarstvo bez ugljika, kako ćemo se pozabaviti s klimatskim promjenama i kako ćete odgovoriti na napad na vladavinu prava u čitavom nizu europskih zemalja. Želim vam mnogo uspjeha u svemu što radite i nadam se da ćete nas pozitivno iznenaditi. Hvala. A sada u ime e, Saveza Europske ujedinjene ljevice i Nordijske zelene ljevice, gospodin Silikiotis. Hvala. Rumunjsko predsjedništvo morat će se pozabaviti sa čitavim nizom gospodarskih problema i njihovih posljedica. Znamo da dolazi do porasta u stopi nezaposlenosti, osobito među mladima. Znamo da postoji dosimar siromašenja e, mnogih ljudi. Prema nedavnim statistikama jedna od sedam osoba u Europi e, nalazi se ispod granice siromaštva. Sve to znači da ljudi dovode u pitanje Europsku uniju i rumunjsko predsjedanje e, mora odgovoriti na e, ta pitanja i mora pokazati hoće li prije svega prekinuti sa tim katastrofalnim neoliberalnim politikama i pokušati prevladati sve te jazove, a da ne govorimo o proračunskoj politici štednje. Dakle, rumunjsko predsjedanje mora uzeti u obzir trenutačnu situaciju, mora ostvariti napredak, mora se pobrinuti da dođe do jačanja kohezije i do slabljenja industrijskih odnosa u pojedinim zemljama. Dakle, traži se E, da se osobito pozabavite socijalnim aspektom trenutačne situacije. To je ključno. Čuli smo mnogo lijepih riječi, ali veoma malo stvarno preuzetih obveza. Važno je da se poduzmu mjere, da se provedu određena ulaganja kako bi došlo do promjena u gospodarstvu i kako bi došlo do jačanja e, socijalnih i e, gospodarskih E, rezultata. To moraju biti pravi prioriteti rumunjskoga predsjedanja. Također iznimno je važno da se stvore e, pristojni poslovi koji će obuhvaćati stvarna prava, a kada je riječ o migracijskoj krizi ne možemo više imati tu ideju Europe kao utvrde. Moramo također e, izvršiti pritisak na Tursku kako bi e, se prekinulo sa njihovim e, A sada... suvereniteta pojedinih zemalja. skatinimas saugumo stiprinimas bendros europos sąjungos vertybės metų metai um, gospodin paksas izvolite ovo su sve pitanja o kojima se raspravlja već godinama sve ovo što ste naveli u svom programu rada. Ali zapravo nemamo pravih odgovora na to kako implementirati naše inicijative i što zapravo činiti. Gospođo premijer, možete li se složiti s nama da su danas zapravo dominiraju dva pitanja koja su sigurno najvažnija. Recimo, čemu zanimanje za našu europsku integraciju sve više smjenjuje interes za dezintegraciju Europe. I drugo, kako vi objašnjavate da je britanski narod glasao za Brexit? Ko, što možemo učiniti? A da Njemci, pa Francuzi, pa još i druge nacije ne odluče na isti način, ne krenu tim putem. Mislim da su to dva pitanja koja dominiraju i mislim da ta, na ta pitanja neće nam programi za razvoj o kojima ste govorili za rast dati odgovor. E, hvala lijepo. A sada u ime nf gospodin Majer ima riječ. Hvala lijepo. E, štovana gospođo premijerko, dvije stvari su ove rasprave za sada meni vrlo vrijedne spomena. Prvo, Socijalistička vlada koja je zaštitu granica i rješavanje pitanja migracija ovdje stavila na dnevni red. A druga stvar je gospodin Bulman koji umjesto da se ovdje bavi sa pravim pitanjima kreće u protunapad. Dakle, to je nešto što je nama vrlo poznato, ali mislim da sigurno spada u povijest s obzirom da je on iz socijaldemokratske frakcije. Mi mislimo da su austrijsko predsjedanje odradilo veličanstven posao tijekom svojih prethodnih šest mjeseci i na tome još jedan puta čestitke. No, teške stvari su ostale na dnevnom redu, vi ste se opredijelili u svom planu rada za vrlo teške stvari, sve smo čuli što namjeravate učiniti. E, mislim, mi cijenimo visoko Rumunjsku i zemlju i ljude, ali doista smo skeptični jer ne znamo da li ćete uspjeti zapravo provesti ovakav jedan ambiciozan program rada. I osim toga ne znamo da li ćete vi to preživjeti jer vi ste u jednom mandatnom razdoblju, u jednom E, zapravo već treća premijerka šefica rumunjske vlade, pa ne znamo da li ćete uspjeti ostati na kraju da svoje pozicije da izvučete ovaj program rada napokon. Tek kada vidimo kako će se svi mogući antikorupcijski procesi i inicijative u Rumunjskoj e, provesti, onda ćemo moći vidjeti da li ćete uspjeti ovaj evropski e, program ostvariti. Hvala lijepo sada gospodin Ivan. Hvala. Za razliku od mnogih ljudi koji su ovdje danas iznijeli kritiku s razlogom ili bez razloga, mislim da je ovo predsjedništvo zapravo jedno vrlo će biti jedno vrlo uspješno predsjedništvo. Mislim da ćemo imati puno uspjeha jer to mora biti uspješno. Europska unija prolazi kroz vrlo tešku fazu i doista je važno da sve ono što zašto što se ovdje zauzimate bude i provedeno. Moju potporu imate ukoliko vam je to važno i koliko to još može pomoći. Međutim, budući da nemam puno vremena, dvije teme bih ovdje samo načao. Prvo, tri četvrtine članova Europske unije imaju posla sa modernim oblikom ropstva. Naime, ljudi koji su izgubili svoju slobodu i koji rade bez ikakvih prava. A Rumunjska ne pa nije jedina koja pati od te pojave. U tri četvrtine država Europske unije se borimo protiv tog fenomena. U Njemačkoj primjerice registrirano i otkriveno 170 tisuća građana koji žive u modernim robstvu. Druga važna tema o kojoj želim govoriti je pitanje kohezije, pitanje naše povezanosti. Naravno, za takvu povezanost, koheziju i izjednačavanje među nama državama članicama treba puno sredstava. Troškovi pojačane kohezije se procjenjuju na tisuće milijardi eura i naravno da će i Rumunjska biti time pogođena. Prema prognozama će biti potrebno 40 milijardi godišnje nadoknaditi koje gubimo zbog korupcije u Italiji, zatim znamo kako je teško financijsko stanje, tamo čak e, dvije milijarde, oprostite, ja sam krivo rekao, dakle dvije milijarde godišnje gube zbog korupcije. U Španjolskom